nama e, izvjestiteljicima ima četiri minute na raspolaganju. Poštovani predsjedniče, poštovana komisija, dragi kolege, najprije bih željela zahvaliti izvjestiteljima iz cijene, ženskom europskom lobiju na doprinosima za ovo izvješće. E, kada govorimo o nasilju protiv e, žena, riječ je o kršenju ljudskih prava i obliku diskriminacije koja se temelji na spolu. E, to je upravo ključni razlog nejednakosti spolova jer predstavlja prepreku za puno sudjelovanje žena u ekonomskom, socijalnom, političkom i kulturnom životu. E, otprilike 20 do 25% žena u Europi iskusilo je e, fizičko nasilje barem jednom tijekom života, a preko 10% ih je doživjelo seksualno nasilje koje je, koje je uključivalo uporabu sile. 45% žena e, doživjelo je neki oblik nasilja, 12 do 15% žena u Europi e, žrtve su domaćeg nasilja, a 7 žena umire svaki dan u Europskoj uniji od toga. U skladu s uštedama koje se provode e, Među drugim e, studijama ekonomski trošak nasilja protiv žena u Europskoj uniji procjenjuje se na 228 milijardi svake godine, uključujući 45 milijardi za usluge, 24 milijarde u izgubljenom gospodarskoj proizvodnji i 159 milijardi za e, zbog e, nasilja i patnje. Danas ne postoji nikakav zakonodavni akt koji bi podupro e, aktivnosti država članica, niti sveobuhvatna strategija za e, suzbijanje nasilja protiv žena. Zaštita i razina zaštite e, žena e, razlikuje se u državama članicama i nema nikakve sumnje da nasilje protiv žena ima prekograničnu dimenziju i treba se rješavati na europskoj razini. Postoji potreban za minimalnim standardima i zajedničkim akcijama. E, izvješće sadrži rezolucije koje sadrži i legislativni dodatak, a tu se na temelju članka 84 ugovora govori o potrebi razmjene najboljih praksi i obuke e, službenika koji se tim problemom bave. Vezano uz članak 83.1 ugovora govori se o e, popisu onih elemenata koji imaju prekograničnu dimenziju e, do kraja 2014. Komisija treba podnijeti prijedlog za E, akt gdje će predložiti aktivnosti država članica u području nasilja protiv ženama. Također se insistira na sustavu e, prikupljanja podataka o nasilju i predstavlja predlaže se komisiji da predstavi novi plan u kojem će se pozabaviti ovim pitanjem i kada je riječ o državama članicama koje to još nisu napravile, e, pozivamo komisiju da pokrene akciju za pristupanje Europske unije tim instrumentima. Također predlažemo komisiji da poduzme prve mjere prema uspostavi Europskog observatorija za nasilje protiv žena i za uspostavu struktura koje će pridonijeti e, jednakopravnosti spolova. Također u sljedećih nekoliko godina predlažemo da se poveća i svijest o ovom problemu među građanima moramo postati vodeći akter u svijetu u suzbijanju nasilja protiv žena i moramo osigurati da nedostatak nasilja za sve žene postane realnost. Nadam se da ćemo imati veliku priliku sutra da s velikom većinom podupremo ovakvu zakonodavnu inicijativu i da apeliramo na komisiju za vrlo snažnu predjeljenost za ovo pitanje. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegici Parvanovoj. Sada imamo postupak postavljanja spontanih pitanja i u stvari imamo više javljanja za riječ nego što e, to možemo imati ili imamo samo pet e, minuta na raspolaganju, stoga ću dati riječ kolegici Anđelili. Presidente, da si sempre... Gospodine predsjedavajući, već godinama svjedočimo istim dramatičnim događajima svaka četvrta žena u Europi je žrtva nasilja, barem jednom tijekom života više od 10% žena žrtve su seksualnog nasilja. Nasilje nad ženama je uistinu nešto što mora postati istinski prioritet u Europskoj uniji. Naš prioritet treba biti nulta stopa tolerantnosti prema nasilju nad ženama. Mi tražimo direktivu budući da je nasilje nad ženama vrlo teško kazneno djelo. Bilo bi nam korisno da imamo direktivu kojom bi se ustanovile prakse odvraćanja koje bi bile

señor presidente anualmente cerca de tres mil mujeres mueren al año en europa a više od tri tisuće žena godišnje umire u europi kao posljedica nasilja. To je vrlo brutalna činjenica, ali to je samo procjena. E, velik dio država članica nema statističke podatke budući da je nasilje u obitelji privatna stvar. Kako se možemo boriti protiv toga? Treba nam europski okvir koji bi učinio taj problem vidljivijim. Riječ je o kršenju temeljnih prava. Treba nam europska strategija koja se temelji na pomoći žrtvama. Također moramo procesuirati zločine i raditi na prevenciji. Rodno uvjetovano nasilje uistinu uistinu ima snažne posljedice i utječe na naše vrijednosti na kojima radimo svakodnevno. A to je ključno ako želimo zajedno živjeti, zajedno raditi i pokazati, pokazati dužno poštovanje prema svakoj ženi u Europi. Zahvaljujemo kolegici Belbao Barandika, kolegica Tomašić je na redu

Hvala gospodine predsjedavajući. U Rumunjskoj imamo 83% nasilja u obitelji. Svakih 30 sekundi u mojoj zemlji jedna žena je žrtva obiteljskog nasilja. Nasilje nad ženama je naša stvarnost. I to je fenomen koji je u porastu. Socijalistička vlada u Rumunjskoj bez obrazloženja odgodila je potpisivanje i ratifikaciju konvencije iz Istanbula. Komisija i države članice trebale bi poručiti vrlo jasno da se neće tolerirati nasilje nad ženama i neće se prihvaćati nikakve okolnosti kojima bi se to moglo ublažiti. U velikom broju slučajeva u velikom broju slučajeva ponašanje je nešto što proizlazi iz odgoja i htjela bih da ne previdimo jedan važan aspekt te problematike. Dadašnja, današnja djeca, a sutrašnji odrasli, ponašat će se onako kako su odgojeni. Još na kraju ovog postupaka spontanih e, pitanja, odnosno javljanja za riječ, kolegica Ljubčeva. Gospodin Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici, povjerenice, Europski parlament redovno radi reviziju izvješća o nasilju nad ženama. Nažalost, to pitanje još uvijek nije dobilo odgovarajući odgovarajuće rješenje. Nasilje nad ženama je iskaz razmišljanja i ponašanja koje dovodi do nejednakosti. To dovodi do fizičkog, seksualnog i emotivnog pačenja, ne samo žrtve nego i njihovih obitelji, a počinitelji vrlo često nisu kažnjeni. Ženama ne samo da treba pravna pomoć, nego isto tako i psihološka pomoć i drugi oblici pomoći kako bi mogle prevladati posljedice ove traume. Žene i djeca koji postanu žrtvama obiteljskog nasilja, njih treba pratiti kako bismo mogli spriječiti daljnje probleme. Europski institut za rodnu jednakost trebao bi se snažno uključiti i uistinu nam trebaju europski propisi i trebaju nam e, kampanje informiranja i obrazovanja o ovoj temi. Zahvaljujemo kolegici Ljubčevoj. Rekao sam da ne mogu svakome dati riječ prije svega moram uzeti u obzir e, ako su kolegice ili kolege već prije sudjelovali u e, dakle raspravi ili u spontanom javljanju za riječ. E, sada je povjerenica Georgeva na redu. Thank you, Mr. Hvala gospodine predsjedavajući. Svakoga dana žene i djevojčice se ponižava, tuče, seksualno iskorištava, ubija i to samo zato što su žene, samo zato što su ženskoga roda. To se događa u državama članicama, ali i drugdje u svijetu. To je nešto što ne utječe samo na žene koje su žrtve nasilja. To je uistinu veliki teret za čitavo društvo. To je neprihvatljivi teret. Htjela bih čestitati gospođi Pervanovoj i ujedno joj zahvaliti na izvješću. Htjela bih eh, odati počast zbog predanosti u borbi za dokidanje nasilja nad ženama i pozivanju komisije da bude ambicioznija. Mi smo u komisiji pokazali da smo predani korištenju svih nadležnosti Europske unije i davanju potpore državama članicama u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama. To vrijedi za Europsku uniju, ali isto tako i za našu suradnju sa trećim zemljama. I mogu vam reći da to vrijedi također i u području kojem se ja bavim, a to je humanitarna pomoć. Mi smo sastavili jedan sveobuhvatni pravni okvir na razini Europske unije kako bismo zaštitili žene od svih oblika nasilja, a on obuhvaća direktivu o trgovanju ljudima, direktivu protiv seksualne zlouporabe seksualne eksploatacije djece i dječje pornografije, direktivu o Europskom e, nalogu za zaštitu koji se primjenjuje na kaznene stvari, zatim uredbu kojom se e, donosi Europski nalog za zaštitu u civilnim predmetima i na kraju direktiva o pravima e, žrtava gdje se govori posebno o potrebi da se zaštite žrtve nasilja, e, rodno uvjetovanog nasilja. Mi imamo pravni okvir, a komisija sada usmjerava države članice u učinkovitoj provedbi tih propisa na nacionalnoj razini. U tom kontekstu imamo još jedan zakonodavni instrument koji je parlament predložio preventivnim mjerama e, kada je riječ o nasilju nad ženama i to zahtjeva vrlo podrobnu analizu, treba vidjeti kako se to može uklopiti u podjelu nadležnosti između država članica i komisije. Članak 84. Lisabonskog ugovora sadrži jasna ograničenja kada je riječ o usklađivanju nacionalnog kaznenog prava u području prevencije kaznenih djela. Moguća dodana vrijednost takve inicijative također bi trebalo analizirati. Dakle, to bi komisija trebala analizirati. Mi već imamo čitav raspon preventivnih mjera kao što su aktivnosti za podizanje razine svijesti, razmjena dobrih praksi i projekata, financiranje na razini najbližoj građanima, aktivnosti kojima se može spriječiti nasilje nad ženama. Ali slažem se s vama, kolegice Pervanova, moramo poboljšati prikupljanje podataka kada je riječ o nasilju nad ženama i moramo to znanje, te informacije prenijeti u konkretne aktivnosti na razini Europske unije i država članica. Mi smo u komisiji vrlo aktivno počeli sudjelovati u radu Eurostata, Agencije za temeljna prava i Europskom institutu za ravnopravnost spolova kako bismo poboljšali baze podataka na temelju nacionalnih baza podataka. To zahtjeva snažnu uključenost i suradnju država članica. Možete računati s komisijom da će koristiti nove programe za pravo jednakosti građanstva kako bismo podupirali e, redovnu razmjenu dobrih praksi, kako bismo podupirali informativne kampanje i podupirali i financirali nevladine udruge koje rade u tom području. Komisija je nedavno usvojila jedno priopćenje o ukidanju um, genitalnog sakačenja žena i također smo predani da pratimo napredak u tom području na godišnjoj razini. 6. veljače je proglašen 6. veljače je proglašen kao dan nulte tolerancije na e, genitalno sakačenje žena. Kada je riječ o Europskoj konvenciji o sprječavanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, mi sada analiziramo implikacije mogućeg pristupanja Europske unije konvenciji u pravnom smislu, naravno u području gdje Europska unija ima nadležnosti. No ono što je bitno jest da i dalje apeliramo na države članice da potpišu i ratificiraju spomenutu konvenciju. E, već gotovo četiri godine nakon te konvencije 20 država članica ju je potpisalo, ali samo su tri države članice ratificirale tu istu konvenciju, Austrija, Italija i Portugal. Dakle, svima onima koji nisu Austrijanci, Talijani ili Portugalci želim reći sljedeće. Moramo uložiti mnogo truda zajedno sa nacionalnim parlamentima i vladama. Mediji nas pitaju zašto države članice nisu ratificirale konvenciju. Prva, e, međunarodni, prvi međunarodni pravno obvezujući instrument za sprečavanje nasilja nad ženama. E, dakle, radi se o tom instrumentu čega se države članice pribojavaju. E, funkcionirali pravni sustav u državama članicama ili ne. A ako funkcionira, onda se niti jedna država članica ne bi trebala pribojavati ratifikacije pravnog instrumenta Vijeća Europe. Nadam se da ćemo uskoro postići napredak i na tom planu i htjela bih zaključno reći da će komisija iskoristiti sve nadležnosti koje ima Europska unija da bi dala potporu državama članicama u njihovom radu. Nije riječ o ideološkom pitanju, radi se o pravu žena da budu zaštićene od nasilja. Naravno, to je nešto što e, ide na dobrobit čitavom društvu. Hvala na pozornosti. Zahvaljujemo kolegice Georgiju. Time smo sada ovo zaključili. Sutra ćemo u 12 sati glasati o tome. Sljedeća točka je sada izvještaj kolegice Honeyball o seksualnom iskorištavanju prostitucije te njezinom utjecaju na jednakost spolova i četiri minute ima izvjestiteljica sada na raspolaganju. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvaljujem kolegama i zahvaljujem svim izvjestiteljima